pakta održivosti za Bangladeš. Riječ ima izvjestitelj gospodin Lange na pet minuta. Ja, schön, Herr Vorsitzender. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, poštovani, poštovana gospođo povjerenice, uvažene kolegice i kolege. E, mislim da smo još uvijek e, svi zgroženi onom nesrećom u Rana Plazi i E, njezinim posljedicama i mnogim drugim e, nesrećama u tekstilnoj industriji u Bangladešu jer ljudi stavljaju na kocko vlastiti život. I stoga je e, bilo doista dobro to što smo zajednički djelovali nakon nesreće u Rana Plazi, što smo došli do pakta o održivosti i što pratimo njegovu provedbu kako bismo osigurali da bi došlo do poboljšanja u uvjetima rada u Bangladešu. E, sutra će doći do trećeg sastanka o ovom paktu. Ja se nadam da će e, se on uspješno provesti, međutim e, može biti uspješan jedino ako bude potpuno jasno što dalje. I upravo zato danas razgovaramo o toj temi. Nedvojbeno je došlo do određenog napretka i pomaka u sklopu ovog fakta. E, došlo je do izmjena zakona o radu, osnovani su novi sindikati i smatram da upravo u svjetlu pitanja plaća i uvjeta rada važna e, je tema mogućnost kolektivnog pregovaranja kako bi se uvele e, promjene i poboljšanja. Osim toga, vidjeli smo da se u sklopu pakta provode inspekcije i da je došlo do poboljšanja u pogledu sigurnosti zgrada i pitanja zaštite na radu i osiguranja od požara u 1700 tvornica. E, ostvareni su pomaci, to je očito. Međutim, Međunarodna organizacija rada ukazuje isto tako na velike nedostatke koji još uvijek postoje. a to je osim toga e, jasno došlo do izražaja i u dopisu komisije. Po mom mišljenju ne možemo dopustiti situaciju u kojoj s jedne strane e, Bangladeš E, koristi mogućnosti e, preferencijalnog tretmana i to vrlo spretno jer sada imamo stope rasta na razini od 6,6%, ali s druge strane postoji obveza u sklopu našeg e, sustava preferencijalnog tretmana u pogledu prava radnika, te obveze se ne ispunjavaju. O tome je bilo riječi i na zadnjoj plenarnoj sjednici. Postoje očekivanja u odnosu na tekstilnu industriju. Smatramo da se tu trebaju uvesti obvezujuća pravila u pogledu poštivanja e, odredbi iz pakta o održivosti i smjernica OECD-a. E, naš preferencijalni sustav e, tješnje se treba povezati sa pitanjem poštivanja prava radnika. Ne možemo imati situaciju u kojoj ćemo u sklopu preferencijalnog sustava tolerirati apsolutno sve. U konačnici parlament e, mora e, postupati dosljedno. Povrh toga moramo voditi računa o pravima radnika u posebnim izvoznim zonama. E, došlo je do određenih inicijativa u smislu preispitivanja propisa, ali situacija nije potpuno jasna. Ispada da postoje dvije različite kategorije prava radnika, a tu se javlja i pitanje osnivanja sindikata i njihovih prava. E, tu, osim toga, E, postoji represija u odnosu na sindikate i e, druge osobe u Bangladešu, a to apsolutno nije prihvatljivo. U tom smislu postavljamo određena pitanja. Kako poboljšati provedbu pakta za održivost? Kako osigurati da se preporuke Međunarodne organizacije rada poštuju? a po mom mišljenju ovaj pakt trebamo produžiti i on treba biti na snazi i nakon 2018. jer rezultati nisu ostvareni. I zato ovo pitanje na komisiju. E, hvala. Hvala prije svega gospodinu Langeu, a sada predajem riječ povjerenici Malstrom. Uvaženi zastupnici, hvala što ste postavili ovo pitanje i stavili ga na dnevni red. Hvala vam na podršci za pakt i e, podršci Bangladešu. Kao što znate, komisija doista e, se trudi da se zaštite radni standardi međunarodne organizacije rada i to radi i uključ, to radi i unutar eh, trgovinske politike. Postoje, postoje različiti instrumenti koji se za to koriste, a pakt je jedan od njih. Slažem se s vama da, da postoji razlog za zabrinutost za radnička prava i, i da postoji nepoštovanje tih prava u međunarodna organizacija rada je u svome eh, prošlogodišnjem iz, posebno ni odvijak posvetila e, Bangladešu koja se odnosi na kolektivno pregovaranje i tako dalje. Isto tako obavljen je e, posjet e, Bangladešu i poruka koju ste vi tamo prenijeli je dosta moćna i na neki način daje prioritet ovoj temi. Isto tako time se podigla razina svijesti o tome što se toga događa i isto tako je potaknula djelovanje bangladeške vlade. Slažem se da bangladeška vlada treba E, u potpunosti poštovati prava radnika. Kad je riječ o vašim konkretnim pitanjima, gospodine Lange i ostali, postoje određeni pozitivni signali iz e, Bangladeša, odnose se na prava radnika. Primjerice, tripartitni e, sporazum iz Veljače i činjenica da propisi koji se odnose na zonu proizvodnje za izvoz, koji nisu bili prihvatljivi, da su povučeni. Mislim da postoji e, platforma za dijalog između socijalnih e, partnera, a cilj je da se revidira radno zakonodavstvo. Mi to trebamo e, prepoznati i pozdraviti. Isto tako postoje i dalje pitanja vezana uz produženje mandata postoji opći konsenzus da trebamo nastaviti s radom i nakon 2018. godine, međutim naravno to nije dovoljno. Potrebno je značajnije poboljšanje i, i dalje su potrebni značajni napori. E, što ćemo napraviti sutra? E, o tome govori gospodin e, Lange. Održat ćemo sastanak skupine koja se bavi paktom o održivosti kako bismo vidjeli što je do sada postignuto i što se može učiniti u budućnosti. Rekli smo vrlo jasno bangladeškim vlastima da od njih očekujemo da se postigne hitni napredak u pogledu radničkih prava. Naravno, to se ne može dogoditi preko noći, ali mora postojati strategija, jasna, transparentna strategija s rokovima. E, pritom treba riješiti pitanje kolektivnog pregovaranja i slobodu e, okupljanja potrebno je omogućiti brzu registraciju sindikata, a također osigurati i e, istrage i e, kazneni, odnosno progon e, svih e, kršenja prava sindikalista. Isto tako potrebno je revidirati radni zakon o radu Bangladeša u skladu sa preporukama Međunarodne organizacije rada. Isto tako treba stimulirati i inicijative privatnog sektora kako bi se Eh, postigao napredak. Eh, isto tako pokušavamo pronaći eh, načine da se pojača dijalog između partnera. Želimo i tehničke radionice uz suradnju s OECD-om s posebnim naglaskom na due diligence i prije svega se trebamo osloniti na međunarodna tijela koja su specijalizirana za ove teme, poput Međunarodne organizacije rada, e, kako bi e, dali preporuke bangladeškoj vladi. E, pakt je i dalje jako važan okvir za naš angažman u Bangladešu zajedno sa drugim partnerima u pogledu radničkih prava. Ako se ne postigne značajan napredak u razumnom roku, komisija će trebati vidjeti što još može poduzeti imamo određene instrumente koje možemo iskoristiti, poput e, uredba e, o JSP koja e, predviđa povlačenje trgovinskih povlastica u slučaju sustavnih kršenja ljudskih prava. Dakle, to je jedan instrument koji imamo i nadamo se da ga nećemo morati iskoristiti te da će biti postignut napredak u Bangladešu. Nadamo se da će sutrašnji sastanak omogućiti E, napredak, e, ali u svakom slučaju ćemo ga pažljivo modriti. Hvala vam na angažmanu, hvala vam na pitanju i mislim da ako ćemo zajedno surađivati i slati e, snažne poruke, nadamo se da ćemo uspjeti tu poruku jasno prenijeti i bangladeškim vlastima. Hvala. Sada ćemo čuti predstavnike klubova zastupnika u ime EPP-a, gospodin Ruoš. Na početku bih htjela zahvaliti gospodin, htio zahvaliti gospodinu Karimu. mislim da dakle ovaj pakt je potpisan 2013. godine nakon događaja na Rana plazi. više od 1100 ljudi je poginulo kada je došlo do rušenja te zgrade. Dakle, mi trebamo učiniti sve što je moguće da bismo izbjegli ponavljanje ovakve tragedije. Stoga mi je drago da imamo ovu priliku razgovarati o ovoj temi prije važnog sastanka koji će se sutra održati u Dake. Povjerenice, htio bih vas e, pitati, a ujedno preko vas i cijelu komisiju. Dakle, e, ako bangladeške vlasti um, ne budu pokazivale interes da provedu pakt, uh, trebate izvršiti veći pritisak i privatni sektor treba isto tako učiniti svoj dio kako bi se popravila um, prava radnika. Naravno, treba pratiti i um, pitanje pridržavanja propisa i uh, pravila koja proizlaze iz pakta. Unatoč e, postignutom napretku vezanom uz opće radne uvjete, prije svega se misli na sigurnost e, zgrada, a na tome naravno treba čestitati bangladeškim vlastima, mislimo da postoje opipljive koristi koje treba e, provjeriti na terenu. S time treba dalje nastaviti i treba postići još veći napredak. Primijetili smo značajan napredak posljednjih mjeseci u vezi s radničkim pravima. Treba promijeniti zakon o radu kako bi uključio i e, kako bi uključio i odredbe koje se odnose na slobodu okupljanja, e, kolektivno pregovaranje i tako dalje. Isto tako Bangladeška vlada se treba boriti protiv e, korupcije, arbitrarnih uhićenja i tako dalje. I na kraju bih htio skrenuti pozornost da zakoni koji e, uređuju zonu, zone proizvodnje za izvoz trebaju biti u skladu s međunarodnim standardima i isto tako prijaviti treba sve moguće zlouporabe. Hvala. U ime SID-a gospodin Jungerius. Hvala. Prošle su četiri godine od e, pokretanja pakta o održivosti. Trebamo se suočiti s činjenicom da radnička prava, odnosno radni uvjeti u Bangladešu su i dalje prilično loši, a u nekim e, slučajevima primjerice kad je riječ o pravima, sindikalnim pravima, uvjeti se još pogoršavaju. Drago mi je da komisija to priznaje i po, e, pismo poslano e, veleposlaniku Bangladeša u Briselu od strane predstavnika nekoliko parlamentarnih e, odbora. Daje se rok od osam, do 18.5. da se postigne značajan napredak E, uz, e, uz definiranje strategije koja se odnosi na nekoliko konkretnih točaka. 18.5. E, je sutra i primijetila sam i dakle čuli smo da je povučen jedan problematičan zakon međutim nikakvi drugi značajni potezi nisu povučeni. Naravno, još je nekoliko e, sati preostalo do tog roka, međutim moje pitanje za komisiju bilo bi što će se dogoditi nakon tog sutrašnjeg roka kada, kad neće biti dodatnih rezultata. Hoćete li ponoviti e, sugestije koje su bile navedene u pismu komisije od prije dva mjeseca. Hvala, uvaženi zastupnik Karim, u ime ECR-a. Hvala vam, gospođo povjerenice. Uvijek je zadovoljstvo vidjeti vas ovdje u vijećnici. I doista pozdravljam e, vaš otvoren pristup rješavanju trgovinskih pitanja. E, sviđa mi se transparentnost koju pokazujete. Dragi kolege, Bangladeš To je doista priča s dvije strane. Jedna strana je nešto zbog čega Europski parlament može biti ponosan. Mi smo dali doprinos njihovu razvoju. Pobrinuli smo se da neki od najugroženijih um, osoba iz Bangladeša sada mogu ponosno zarađivati za život i to je nešto u što je doista ovaj parlament puno uložio. Kada pogledamo ta ogromna postignuća koja su ostvarena, onda treba pogledati kako je stanje danas. Meni je sasvim jasno da ili bangladeška vlada ili ne sluša, ili um, su odlučili ne slušati, ili naprosto ne razumiju što im govorimo. I upravo zato namjeravam danas poslati vrlo jasnu poruku i pritom se neću baviti detaljima, time se bavi komisija. Moja poruka za Bangladeš je to da ne želimo da dođe do situacije gdje od pobjede i velikih postignuća e, dođete do negativnih rezultata. Mi smo učinili sve što je bilo u našoj moći da za vas vrata ostanu otvorena. Molim vas, čujte tu poruku, reagirajte na, na pozitivan način kako bismo nastavili i dalje putem napretka. Hvala. Hvala. Um, uvađena zastupnica Sančes, imate jednu minutu. Hvala. Prošle su četiri godine, četiri godine od događaja na Rana Plazi. Građani u Bangladešu i dalje žive u dramatičnim e, okolnostima, iako mnogi to žele negirati. Sloboda izražavanja, sloboda udruživanja ne postoje u Bangladešu. Događaju se brojna arbitrarna uhićenja. Tu je e, i situacija iznuda i mučenja sindikalista E, i, boraca za ljudska prava. Čuli smo da je potrebno provoditi istrage e, u slučajevima kršenja međunarodnih standarda i ljudskih prava, e, radničkih prava. Ti slučajevi kršenja se ne rješavaju Nedavno je 500 zastupnika u ovome domu tražilo da komisija uvede obvezujuće propise vezane uz radnička prava. Hvala. sljedeća je gospođa Hautala u ime zelenih. Hvala. Doista vam, povjerenice, želimo puno snage tijekom sutrašnjeg sastanka e, kada će komisija razgovarati o postignutom napretku E, u odnosu na obveze koje je preuzeo Bangladeš. Postoji cijeli popis e, koji je dogovoren. Slažete li se povjerenice da u slučaju da se ne, zabilježi nikakav značajan napredak, da postoji mogućnost gdje bi se komisija mogla okrenuti, e, obratiti Međunarodnoj organizaciji rada zbog radi istrage o kršenju E, međunarodnih standarda u pogledu radničkih prava. Mislim da je to jedna nova bitka. Mislim da je napor da se ostvari e, promjena na temelju vrijednosti i hvale vrijedna. Međutim, ako druga strana ništa ne čini, onda dodatne aktivnosti treba poduzeti. Podsjećam da doista je 500 zastupnika tražilo obvezujuće e, mjere koje se odnose na due diligence za međunarodne kompanije. Mislim da je to zahtjev e, na kojem trebamo ustrajati jer će to omogućiti jednaka prava za sve. Hvala. U ime NF-a e, zastupnik Čoka. Gianluca Bonano proslavio je ovaj tjedan svoj rođendan. Htio bih Eh, iskoristiti njegove komunikacijske tehnike. Htio bih reći Europa spava, otvorite oči, progledajte, eh, probudite se. Dovoljno je. Ne smijemo više eh, služiti interesima multinacionalnih kompanija. Oni su pokazali svoj stav u u Italiji se dogodila nesreća e, u jednoj tvornici. E, on, multinacionalne kompanije odlaze, sele proizvodnju drugdje. E, oni dovode do robstva, do eksploatacije male djece. Radi se o ljudima koji rade 13 ili 14 sati dnevno bez ikakve zaštite ili bez ikakvih pravila ili radničkih prava, ako Europska unija ne želi biti suučesnik multinacionalnih kompanija, onda moraju zabraniti ulazak takvih proizvoda u Europu. Radi se o nezakonitim proizvodima koji su proizvedeni bez poštovanja bilo kakvih radničkih zakona o radu ili poštivanja standarda. Hvala, kolega Zeinfeld. Imate dvije minute. Hvala, gospodine predsjedavajući. Žalosno je da tragedije poput one se, koja se dogodila u Bangladešu nekad dovode do nekih promjena. Pridržavanje pravila o ljudskim pravima i o radničkim pravima i o sigurnosti. Sporazum između Europske e, unije i Bangladeša kao između Međunarodne organizacije rada i SAD-a su e, donekle popravile situaciju. Došlo je do izmjena zakona o radu iz 2001. godine provjereno je 500 pogona, e, registrirani su novi sindikati i uspostavljene nove institucije. Sve su to pozitivni ishodi e, aktivnosti Europske unije. I to su posljedice naših napora. Moramo reći da e, je taj proces i dalje u tijeku, on nije dovršen i s njime će se trebati nastaviti, ali ali e, kad je riječ o Bangladešu i radu kompanija koje tamo posluju, e, potrebno je zaštititi milijune ljudi koje tamo rade, treba ih zaštititi od nezaposlenosti, od siromaštva i gladi. Stoga na odgovoran način trebamo pristupiti iznalaženju ovakvih rješenja. Trebamo pomoći ljudima koji žive u siromašnim zemljama, a da pritom ne ubijemo industriju koja im nudi mogućnost e, da e, dostanstveno zarađuju za riječ. Linda McEwen, imate minutu i pol. Zahvaljujem komisiji. Kada smo otišli u Bangladeš, bilo je jasno da je pristup našem tržištu veliko pitanje za njih. I kao predsjednica odbora za razvoj pozdravljam činjenicu da deseci tisuća radnika, pogotovo radnica, E, zarađuju život i poboljšavaju svoj život upravo zato što imaju pristup našem tržištu. Susreli smo se i s sindikalistima koji su nam ispričali o svojim poteškoćama na radnom mjestu i o ozbiljnom zastrašivanju. Pozdravljamo ono što ste sada poduzeli i pismo koje ste uputili veleposlaniku u Briselu. Važno je podsjetiti bangladeške vlasti da ovo nije samo jedan tehnički sporazum, već se temelji na našim vrijednostima, a to uključuje poštovanje prava radnika na radnom mjestu. Imam nekoliko dodatnih pitanja. Radi se o ravnopravnosti. Dakle, nema smisla povući pristup pa će se poslovanje premjestiti u zemlje gdje su uvjeti jednako loši ili još gori od uvjeta u Bangladešu. Dakle, zanima nas e, što se događa, kakvi će biti budući sporazumi trgovinski sa drugim zemljama, e, pogotovo kada je riječ o poštivanju e, ljudskih prava i načela Međunarodne organizacije rada. Zatim, odgovornost naših poduzeća je pitanje. Ne možemo imati ulaganje u radna mjesta i u poboljšanje ljudskih života, osim ako e, ljudi ne dobiju pravednu cijenu za svoje proizvode koje proizvode. Komisija je donijela vaš e, dakle, novu inicijativu za održive e, opskrbne lance. Međutim, što će komisija poduzeti u budućnosti kako bismo imali poštene cijene za robu iz Bangladeša i drugih zemalja? Hvala. Zahvaljujem Kolega Lambert, jedna minuta. Hvala i želim zahvaliti povjerenici na njezinom interesu i posvećenosti ovom pitanju koje se tiče industrije konfekcijske odjeće. Ja sam predsjednica izaslanstva za e, Aziju i mi smo pratili pakt o, ovaj pakt od samog početka. Neki smatraju, mnogi smatraju da je to inovativan, pozitivan pristup problemu koji je povezan sa tragedijom u Rana Plazi. I to je i potencijalni model za angažmani sa e, vladama drugih država. Slažem se sa kolegicom koja se javila prije mene. Bangladeš nije jedina zemlja koja ima poteškoće. Mnogi od nas pozdravljaju angažman bangladeške vlade u okviru ovog pakta, međutim voljeli bismo da se taj angažman obnovi i regenerira. To da je priliku Bangladešu da napokon bude predvodnik i to u smislu e, socijalnog dijaloga, odgovorne proizvodnje i odnosa sa sindikatima. I mi sa naše strane trebamo se držati e, pogodbe o održivim opskrbnim lancima i znati da ne ugrožavamo e, ljudske živote samo kako bismo imali odjeću. Zastupnik Lici, jedna minuta. Hvala lijepa. U sklopu delegacije eh, SID-a u Bangladešu eh, stekao sam uvid eh, u situaciju u tekstilnoj industriji u Bangladešu. Došlo je do značajnih poboljšanja. Još 2016. dolazilo je do uhićenja sindikalnih radnika, a opetovano je dolazilo do povreda E, konvencija Međunarodne organizacije rada. Mi smo tražili uspostavu odgovarajućih standarda, a komunikacija komisije tome je kvalitetna nadopuna. Podržavamo ovaj pakt i s nestrpljenjem iščekujemo rezultate sutrašnjeg sastanka. Iznimno je važno da komisija i nadalje e, odrađuje e, bitne mjere. Znam da postoji izvješće koje je doneseno krajem travnja u pogledu lanaca nabave u ovom sektoru. Europski parlament traži da se podnese prijedlog zakonodavnog akta e, kako bi se utvrdila odgovornost duž nabavnog lanca. Takav e, propis e, doprinio bi boljim e, uvjetima rada u zemljama proizvodnje, uključujući u Bangladešu. Hvala. Zahvaljujemo. Sada dolazimo do spontanog javljanja za riječ. Zahvaljujem. Mi se bavimo ovim pitanjem u Bangladešu već dugo vremena i problemom E, koje imamo, od mala djeca rade 10 do 12 sati čime se krši e, radno pravo. I stotine ih je e, opečeno, doživjeli su opekline na, tijekom tragedije u Rana Plazi. Pogoni i tvornice su zatvoreni i radna mjesta su izgubljena. Dakle, multinacionalna poduzeća bangladeška vlada, čini se da se svi igraju skrivača. Svaka aktivnost u tekstilnoj industriji, bilo koja aktivnost koja se odvija u Bangladešu, je zapravo u potpunosti ispod standarda i kriterija na međunarodnoj razini. Slične situacije imamo i u Grčkoj i u drugim zemljama i to također trebamo uzeti u obzir. Zahvaljujem. Hvala lijepa. E, poštovana gospođo povjerenice, zahvaljujem na e, iznošenju vaših stajališta i na angažmanu i trudu koji ste uložili. E, pozdravljamo vašu spremnost da se zalažete za ljudska prava i prava radnika, a isto tako da se zalažete za određena temeljna prava E, slobodu mišljenja, slobodu udruživanja. Iznimno je važno baviti se radnopravnim okvirom e, u Bangladešu. E, međutim, nakon uvida u ovu dokumentaciju moram reći da sam skeptičan nešto se tiče spremnosti vlade Bangladeša da ozbiljno shvati rezoluciju institucija Europske unije i da radi na poboljšanju uvjeta rada. Ukoliko se e, utvrdi sutra da se ništa nije izmijenilo, nadam se da će komisija poduzeti mjere koje su potrebne jer više diplomatske fraze neće biti korisne. Hvala. Hvala, zastupnica Malstrom sada može odgovoriti. Ovo je bila posljedna intervencija. Ovo je doista jedno iznimno važno pitanje i hvala vam na snažnom angažmanu. Mi se slažemo s vašim ciljevima i pokušat ćemo učiniti e, koliko je god moguće u smislu našeg angažmana i suradnje sa bangladeškom vladom, jer želimo naravno pravedne radne uvjete. Kao što ste rekli, pakt je nešto posve jedinstveno. On je podigao svijest i angažirao zemlje, poduzeća, civilno društvo i doista je doveo do poboljšanja, kao što ste rekli, možda ne u dovoljnoj mjeri, ali imamo poboljšanja. Europska poduzeća koja se nisu prethodno angažirala su sada počela s angažmanom i također surađuju sa e, inspekcijama i rade na poboljšanju prava te se E, te žele da ono što proizvode i prodaju bude održivo. Dakle, pakt je doveo do poboljšanja, ali još e, to nije dovoljno. Bangladeška vlada treba učiniti puno više. Istina je da smo imali nekoliko pozitivnih signala, međutim ne dovoljno. Sutra ćemo imati sastanak, dakle poslušajmo svoje partnere iz Bangladeša, vidjet ćemo što oni planiraju, imaju li strategiju koju smo od njih zatražili i e, trebamo u otvorenom duhu i prijateljski raspravljati s njima. Ponavljam, postoje mjere koje možemo poduzeti, vidimo li da napredak nije ostvaren ili da se situacija pogoršava. Mi smo spremni poduzeti te mjere, međutim ne možemo prije sastanka iznositi nikakve prijetnje, sastanak je sutra, pružimo im priliku i dakle imamo i druga sredstva na raspolaganju. Međutim, sasvim jasno smo im dali do znanja da četiri preporuke Međunarodne organizacije rada, e, dakle da se izmijeni zakon o radu kako bi bio usklađen s konvencijom Međunarodne organizacije rada. Drugo, e, zakon o zonama proizvodnje izvoza treba uzeti u obzir slobodu udruživanja. Također, diskriminacija protiv sindikalista se treba istražiti i trebaju se poduzeti e, nužne radnje i također e, primjena E, prijava za e, registraciju sindikata se treba, trebaju odmah uzeti u obzir i ne odbijati osim ako ne postoji osnovan razlog za to. Dakle, to su četiri preporuke i mi u potpunosti podupiremo Međunarodnu organizaciju rada u tom smislu. Kada je riječ o takozvanoj due diligence, na primjer sporazum o konfliktnim mineralima, na koji također trebamo biti ponosni, situacija je već složenija sa industrijom konfekcijske odjeće. Surađujemo sa Međunarodnom organizacijom rada i OECD-om kako bismo razvili smjernice za ovaj sektor. Dakle, prioritet kratkoročno jest da te smjernice se poštuju i funkcioniraju u praksi. Opskrbni lanci su fragmentirani, kompleksni e, i imamo jako puno dionika diljem svijeta. Dakle, situacija je iznimno složena. Već, smo, već imamo zakonodavstvo o društveno odgovornom poslovanju i odgovornom poslovnom ponašanju. Imamo direktivu za određene velika poduzeća u Europi i to se primjenjuje i na sektor konfekcijske odjeće. Surađujemo s Međunarodnom organizacijom rada i drugim partnerima u regiji kako bismo vidjeli što možemo učiniti, kako bismo potaknuli promjenu, osposobljavali e, naše partnere, ohrabrili ih i organizirali sastanke kako bismo povezali sve dionike u regiji. Dakle, kako bismo imali tehnički i politički angažman, to je dovelo, dovelo do nekih rezultata. Mi ćemo nastaviti sa svojim poslom i u bliskoj suradnji s vama e, nadam se da ćemo uspjeti zajedničkim snagama izvršiti pritisak i osigurati poboljšanje radničkih prava i njihovih organizacija. I na kraju, dakle, i e, tu su i mlade žene, mlade djevojke i žene u tom području koje su radnice i mislim da trebamo i dalje nastaviti bitku i za njih. Hvala vam na e, vašoj suradnji. Sigurno sam da ćemo se ponovno e, vratiti ovom pitanju i to uskoro. Zahvaljujem povjerenici Malstrom. Hvala što ste došli danas na ovu raspravu. Dakle, rasprava je sada zaključena. U lipnju